Hvala May I invite you maybe, but um, you can stay as you are, but... Mogu li vas uh, zamoliti da se približite jedni drugima, ali kako želite. It's okay as well, because we won't... U redu je možete ostati tako jer ćemo raditi još samo nešto duže, pola sata. Mm, željela bih početi sa zadnjim dijelom ove konferencije i reći nešto o onome o čemu smo razgovarali u ova protekla dva dana, odnosno dan i pol. Žao mi je što nisam mogla biti s vama cijelo vrijeme, ali ono što sam čula bilo je zanimljivo. Imamo dosta materijala sada za razmišljanje. Sada ću pričekati da svi sjednu. so Dakle, sada počinjemo sa posljednjim dijelom konferencije. Nadam se da je vam je ova konferencija bila od pomoći, da će vam biti od pomoći u vašem radu u narednom periodu i u onome što vi radite u svojim zemljama. Ali nadam se da će biti od pomoći i za našu saradnju između dobitnika nagrade Saharov, mreže Saharov, Europskog parlamenta i drugih institucija Evropske unije. Sinoć kada smo imali panel i debatu o tome kako se mogu braniti branitelji, kakva vrsta diplomacije nam treba glasna ili tiha iza zatvorenih vrata. Meni je iz toga bilo vrlo jasno da oni dobitnici nagrade koji su govorili i predstavnici nevladinih organizacija jasno su rekli da je potrebna glasna diplomacija, ona nije jedina, ali bez nje, i vi ste to jasno rekli, neće funkcionirati tiha diplomacija. Dakle, to je nešto što e, ćemo zapamtiti sa ovog sastanka i rečeno je da su potrebni ti glasni glasovi da bi vas režimi uopće čuli, jer ponekad poruka ne, ne dođe do onih na vrhu i u nekim situacijama onda tiha diplomacija zajedno s tim može imati utjecaja, ali sama tiha diplomacija neće funkcionirati. Mm, Paula Lohbiler, moja kolegica, je govorila o svom iskustvu, o ovom odnosu između onoga što mi radimo u Europskom parlamentu i sa našim rezolucijama po pitanjima kršenja ljudskih prava. Je li nema prevoda ili... Čujete li prevod? Ali Ferzat? Ne. Ensaf, možda možete samo pritisnuti to dugme. Na kojem je kanalu arapski? 30. Arapski je na kanalu 30. Uh, can you hear now? Uh, čujete li sada? Čujete li sada prijevod? U redu, sada funkcionira. U redu. Uh, sada svi mogu razumjeti. Dakle, upravo sam govorila da Ponavljala sam ono što je rekla Barbara Lohbiler, moja kolegica, koja je govorila o značaju toga da naše rezolucije koje imamo o kršenju ljudskih prava koje imamo svakog mjeseca u Strasburu, da treba pratiti aktivnosti nakon tih rezolucija. Nećemo samo imati to na papiru kao veliku poruku, nego to treba biti koherentno. Politika po pitanju ljudskih prava treba biti koherentna, to nije nešto što se desi jedan dan i onda nema naknadnih aktivnosti kada recimo delegacija Europskog parlamenta ide u jednu od vaših zemalja. Dobitnici nagrade Saharov trebaju biti uključeni u program te posjete, trebaju se s njima održavati sastanci. To je bila jedna od jasnih ideja koja je iznešena jučer. Jutros kada je došao gospodin Brok i on je rekao, u stvari pozvao je vas da nas savjetujete e, po tome koje bismo instrumente mi trebali koristiti mi u Europskom parlamentu, u Europskoj službi za vanjske za vanjsko djelovanje. Ako vidite da nešto ne funkcionira, mislim da je gospodin Osman jednom rekao, ne znam jeste vi ili gospodin Mukvege rekli, sada se ne sjećam da je da, je, da su institucije EU poslale pismo vašoj vladi, a vi niste bili obavješteni o tom pismu. Dakle, vas, eh, borca za ljudska prava, bi prvo trebao obavijesti o tome. Mislim da to nije bila namjerna greška, ali došlo je do nje i trebali bismo se dakle pokrenuti da ne dođe više do takvih grašaka. Rekla sam da je koherentnost ključna što se tiče eh, kredibiliteta. Eh, sinoć smo na panelu govorili o kredibilitetu, mislim da je to jutro spomenuto. Mi, kao Evropska unija, da bismo bili kredibilni prema vani, prema drugima, recimo naše zahtjevi u pogledu slobodnih medija, slobode izražavanja. moramo biti svjesni da ako mi nismo u skladu sa vlastitim zahtjevima i našim temeljnim e, pravima u Europskoj uniji, onda smo manje kredibilni i to se može iskoristiti protiv nas. Recimo, Putin je vrlo dobar u tome. Rusija nam često govori i spominje naše probleme koje mi imamo u Europskoj uniji. Dakle, da bismo bili kredibilni prema vani, trebamo učiniti dovoljno i pobrinuti se da mi ovdje u Europskoj uniji se pridržavamo principa za koje smo glasali i o kojima smo se složili. Jutro se govorilo o vjerskim podjelama i identitarnoj politici. I govorilo se o Saudijskoj Arabiji, Siriji, Bangladešu, Bosni i Hercegovini i Sudanu. I čuli smo kako te politike isključivanja, progona, instrumentalizacije vjerskih i etničkih razlika u političke svrhe, kako zbog toga trpe ljudi i borci za ljudska prava i inače ljudi. Važno je da radimo zajedno kako bismo imali inkluzivnije politike i da se ne dijele cijele regije po vjeri, jer je to opasan trend kojem se moramo suprotstaviti. A to je važan preduslov za održiv mir. Gospodja Selembegović je jasno rekla uh, što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, da ljudi još uvijek uh, to pate zbog toga i više od 20 godina sada je prošlo od mirovnog sporazuma. Dakle, u tim stvarima trebamo učiti iz prošlosti što je više moguće. I poštivanje različitosti, raznolikosti i posvećenost dijalogu je potrebna ako želimo da budemo bolje i mislim da mreža ova može biti od pomoći u promociji tog dijaloga. Jutro smo govorili o ljudskim pravima u digitalnom dobu, ja nisam tu mogla učestvovati, ali kolege iz jedinice za ljudska prava su mi rekli o čemu se tu govorilo. I tu se jasno pokazalo e, da je sloboda izražavanja e, utvrđena kao nešto što je važno i na internetu, a ne samo životu izvan interneta, da se trebamo više fokusirati na sigurnost u debatama na internetu. I vrlo često pitanje e, te ravnoteže između slobode izražavanja i privatnosti ili slobode izražavanja i kršenja ljudskih prava je prisutno u društvenim medijima. Uglavnom zbog toga što tamo možete biti anonimni. A ako se e, s ljudima lično susretnete, ako vam ne kažu svoje ime šta rade, ali nekoga vidite dok na internetu, možete povrijediti ljude e, riječima ili prijetnjama anonimno. I zbog toga je teško postići tu ravnotežu. Za nas u Europskoj uniji, kao što sam već rekla, sloboda izražavanja je, a isto tako i na internetu, je jedno od mjerila vrlo često represivni režimi pokušavaju iskoristiti kršenje te slobode kao izgovor za ograničavanje prava drugih. Dakle, vrlo je važno da im ne dajemo mogućnost tog izgovora. I tu ste vi spomenuli dvije stvari koje su izuzetno važne i to smo krenuli nekoliko puta u Europskom parlamentu. Jedno je da zapadne kompanije vrlo često prodaju represivnim režimima instrumente i podatke koje služi da bi locirali i hapsili borce za ljudska prava. To je nešto što trebamo zaustaviti i trebamo isto tako nadzirati prodaju opreme za E, špioniranje koje prodaju zapadne kompanije. To važi za prodaju oružja. Što se tiče prodaje oružja, imamo kodeks ponašanja u EU, ali ne pridržavaju se svi toga. Dakle, još uvijek je prisutan taj nedostatak odgovornosti država članica EU kod pridržavanja zajedničkih principa na nivou EU. Nadam se da je ovo sve bilo inspirativno i plodno i za vas i svima ću vam dati još jednom riječ da nam kažete šta ćete vi ponijeti sa ovog sastanka mreže, sa ove konferencije i šta biste željeli da mi uradimo u budućnosti i šta mislite gdje postoji prilika da poveća se podrška za vaš rad, ali i za rad ostalih boraca za ljudska prava u vašoj zemlji, vašoj regiji i drugim dijelovima svijeta. Možda ćemo i put početi kronološki od mm, organizacije, to jest novina koji su prvi dobili nagradu Saharov, to je oslobođenje Danas Sredbegović. Ako možete vi početi, pošto ste vi 93. dobili nagradu, oslobođenje je dobilo, vi ćete biti prvi, a onda ćemo doći do Ensav Hajdar na kraju. Izvolite nekoliko minuta, hvala. Evo, moram kazati jedan e, vrlo inspirativan susret. E, naravno, ja sam i prije kao novinari baveći se e, borbom za ljudska prava u svojoj zemlji e, dijelila informacije koje dođu u, našem letku Saharov ili u, u onom, nazovimo to tako, e, mjesečnom izvještaju koji dobijamo ovdje, slušajući potrebu da se više uvežemo. Evo, pošto uređujem jedan sedmični dodatak e, u svoje novine. To je jedan politički dodatak koji izlazi subacom, Donijela sam odluku da e, ću od, već od naredne subote oformiti rubriku koju ćemo zvati Saharov, a zapravo će biti posvećena borbi za ljudska prava. To je moj doprinos skroman, ali trudit ću se da to proširim. Hvala. Hvala lijepa, <laughs> Vildana. to je sjajna ideja da ste odlučili da svake subote to objavljujete. Možda je zaista došlo do vrijeme da naučim BHS ili <laughs> koji god jezik, e, jezike bivše Jugoslavije, da bih to mogla direktno čitati, ali možemo naravno i u prijevodu čitati. Da, izvolite, još Ne morate čitati u prijevodu, naš portal ima i na engleskom jeziku. <laughs> Oslobođenje ima portal gdje daje tekstove na engleskom jeziku. Nadam se da ćemo imati više. Hvala vam. Ah, Sjajno, onda se radujem unaprijed već tim tekstovima. Sljedeća taslima na srin. Izvolite što vi predlažete i šta ćete zapamtiti i poniti sa ove konferencije. Ja sam dobila nagradu Saharov 1994. godine. U to vrijeme ljudi na indijskom podkontinentu nisu znali puno o nagradi Saharov, ali su znali dosta o Nobelovoj nagradi. Ja često dolazim tu i često tu razgovaramo o ljudskim pravima e, sa ostalim dobitnicima i sa članovima Europskog parlamenta i to mi puno pomaže i ohrabruje me da budem e, jaka u svojoj borbi za ljudska prava i ja širim tu ideju ljudskih prava putem mojih redovnih kolumni koje pišem za novine u Indiji i Bangladešu i drugim dijelovima svijeta. Ja sam, ja pišem knjige, do sada sam pisala 43 knjige, i većina mojih knjiga odnose se na prava žena, ljudska prava, slobodu izražavanja. Moje knjige su prevedene na 30 jezika i prevedene su na sve jezike koji se govore u Indiji. Sada živim u Indiji, eh, gdje ima više od milijardu ljudi i knjige mi se dobro prodaju. Prodaju se dosta primjeraka. Mislim da ljudi koji čitaju moje knjige e, steknu određenu predstavu o ljudskim pravima na način na koji ja pišem o njima. Ovdje sam naučila, ovdje sam u Europskom parlamentu i shvatila sam da mogu doprijeti do velikog broja čitalaca i tako širiti ideju ljudskih prava i ohrabriti njih da brane ljudska prava, prava žena i slobodu izražavanja. Ova nagrada Saharov me inspiriše da uvijek budem bora za ljudska prava, da ih branim gdje god da budem živjela dok budem živa. Hvala vam još jednom na tome što ste mi dodijelili nagradu i na tome što ste me počestvovali i dali mi priliku da vam govorim o mom iskustvu. Hvala. Hvala Taslime. Kad sam prvi put pročitala jednu vašu knjigu, to je bilo prije nego što ste dobili nagradu Saharovca da sam bila urednik u jednom austrijskom ženskom časopisu i časopisu za pitanja razvoja. Tada sam saznala za vas i bilo mi je drago što smo se lično upoznali prošle godine. Ja sam feministkinja i cijenim vašu borbu za prava žena. A žene čine više od polovine svjetskog stanovništva. Hvala vam na tome i hvala vam na onome za što se borite. A sada Žana Litvina, što ste vi ovdje dobili, što želite od nas? Pa ovaj put, kao i na svim našim prijašnjim sastancima, zaprepaštena sam slušajući ono što govore dobitnici kad shvatim koliko boli, patnje, krvi ima u tim zemljama. Vjerujem e, da se institucija nagrade Saharov mora proširiti, da je potrebno dati više prostora za prisutnost dobitnika te nagrade možda na internetu kako bi što veći broj ljudi mogao saznati ono što govore dobitnici. Kako bi se ljude potaknulo na razmišljanje, moramo proširiti prostor i osnažiti glas samih dobitnika. Još jedna stvar, možda više vezana uz moje profesionalne interese. Ne znam u kojoj mjeri je ovo izvedivo, ali možda bismo mogli imati neki format, možda u okviru parlamentarnih odbora ili bismo mogli organizirati neke tematske sastanke. Mogli bismo, na primjer, pozvati zastupnike u parlamentima određenih zemalja i razgovarati na primjer o učinku e, zakona protiv ekstremista ili zloporabu nekih praksi u nekim državama kada provode takve zakone. Još jedna relevantna tema je pristup informacijama. Mnogi novinari trpe jer no, države zatvaraju njihove novine. To je sve za nas važna tema. Voljela bih da svi mi dobijemo snažniju političku podršku od zastupnika u Europskom parlamentu. Možda trebamo organizirati neka saslušanja, na primjer pozvati stručnjake iz e, udruge novinara iz Bjelorusije. Naše vlasti, na primjer, ne bi došle na konferenciju koju organizira naše udruženje, ali ako istu takvu konferenciju organizira Europski parlament, onda vlada to ne može ignorirati. Zahvaljujem vam što organizirate ovakva okupljanja. Nama je uvijek drago družiti se među sobom i nadam se da ćete nastaviti s tim. Puno hvala na tim idejama. Ono što smo mi naučili je sljedeće. Mi eh, vrlo često pozivamo branitelje ljudskih prava na saslušanje raznih eh, odbora, ali možda bismo trebali pozivati dobitnike nagrade Saharov na, i na druge sastanke, ne samo one koje se odnose na ljudska prava. Na primjer, kad govorite o pristupu informacijama za novinare, e, recimo to je sad ograničeno na područje očiju pregovora o trgovinskim sporazumima a konkretno kad je riječ o Belarusu, to ćemo prenijeti odboru za vanjska pitanja. I ono što ste rekli da ste i vi sami šokirani e, nekim e, pričama koje su ispričali drugi dobitnici mislim da je vrlo osnažujuće da to i drugi čuju. E, na primjer u Strasburu e, veliki brojevima mladi koji možda nikad nisu tako nešto čuli od e, osobe koju direktno slušaju, možda su to samo našli u medijima. A sada Sophie Busson. Hvala. Ja se najprije želim zahvaliti Europskom parlamentu koji je organizirao ovu konferenciju. Mislim da ste jako dobro sažimirali preporuke koje smo čuli danas od dobitnika nagrada ili predstavnika dobitnika nagrada. Jasno je da najbitnije pitanje koje si postavljamo je e, interna i eksterna dosljednost Europske unije. Tu moramo spomenuti pitanje Poljske, e, naročito se je nas brine to pitanje u RSF-u. E, vi ste također govorili i o e, prodaji, odnosno govorili smo malo čas o prodaji e, alata za E, nadzor građana putem interneta. To se prodaje u dosta europskih zemalja, uključujući i Sjedinjene američke države i mi veoma često predstavljamo e, Europsku uniju kao dobrog učenika, no to nije dovoljno. Mi trebamo zajemčiti da sve druge države prate isti taj put. Za e, novinare i branitelje ljudskih prava jako je bitno da se ak akcija Europske unije proširi i dalje u druge države i to preko ambasada država članica Europske unije kako bi e, svi e, se držali onog što se odluči. Ova mreža dobitnika nagrade Saharov je zaista dragocjena. Još uvijek e, se želimo, opet se želimo zahvaliti za sve što se za sad učinili za tu mrežu, ali mislimo da ta mreža nije dovoljno iskorištena. Možda bismo mogli više toga učiniti. Jutro smo govorili da trebamo osloboditi Rajfa Badauja e, uz e, odobrenje e, Rajfovo možda bismo mogli napisati pismo da svi dobitnici nagrade Zaharov potpišu to pismo i da uputimo pismo kralju Saudijske Arabije i tražimo oslobađanja Rajfa Badauja. Možda bi to također bio jedan način iskorištavanja te mreže nagrade E, također e, znamo da ćemo u septembru održati e, skupštinu tu možemo uvrstiti određene panele kako bismo raspravljali o nekim bitnim pitanjima i na kraju želim reći da je izvješće e, koje smo mi objavili u aprilu prošle godine o slobodi medija je dosta zabrinjavajuće jer govorimo o ugrožavanju slobode medija, ali isto tako i o mnogobrojnim napadima na novinare što e, nikako ne smijemo zaboraviti. Uh, Hvala. A sljedeći je Salih Mahmud Mohamed Osman iz Sudana. E, kako vi gledate na ono što smo radili u zadnjih dan i pol? Puno hvala. Ja ću govoriti o svojim dojmovima sa ovih sesija jučer i danas. Moj je dojam da kao dobitnik koji je sudjelovao u osnivanju mreže danas mogu usporediti situaciju s vremenom kada je mreža stvarana i kada se razmišljalo o politikama postupcima i idejama. Danas smo prešli na praktična pitanja koja se ogledaju u naše tri teme o kojima smo raspravljali jučer i danas. Kako se možemo nositi s praktičnim pitanjima i problemima koji su zajednički svima nama u našim različitim državama. Naravno, postoje neke posebne okolnosti u svakoj državi, ali općenito riječ je o ljudskim pravima, demokraciji i ljudskom dostojanstvu, te o najboljem načinu kako obraniti eh, nas i sve aktiviste za ljudska prava. Ono što sam ja naučio je da po mom mišljenju mreža funkcionira. Jedno osobno iskustvo. Krajem ožujka Ujedinjeni narodi su me pozvali u Ženevu na jednu važnu konferenciju eh, kojom se treba ocijeniti Situacija ljudskih prava u Sudanu. Organizator su bili Ujedinjeni narodi. Zvalo se UPR. Univerzalno periodično preispitivanje ljudskih prava u Sudanu. Ja sam pozvan kao svjedok da iznesem svoju izjavu, ali vlada Sudana je spriječila moje putovanje oduzeta mi je putovnica pasoš na aerodromu i rekli su mi da ne mogu otputovati. A istovremeno trebao sam doći ovdje u Brisel na filmski festival Jedan svijet. Budući da nisam imao pasoš, nisam mogao doći. Europski parlament je tada počeo kontaktirati vladu Sudana da bih mogao ponovo doći u Brisel. Sada sa Ingom, Kristin i Markom i ostalima u Uredu za ljudska prava oni su mi rekli da parlament nastoji koristiti diplomaciju, da ne šuti, ali kako se to može učinkovito koristiti? Oni su komunicirali s vladom Sudana i eto, uspjelo je. Mislim da je to tiha diplomacija. Dakle, praktičan način rješavanja situacija u različitim okolnostima. Mislim da je i ovdje važno spomenuti da kada je Europski parlament poslao dvije delegacije u Sudan, nešto što mi je bilo vrlo korisno u praksi je bilo da je šef e, misije, ambasador, pozvao mene da se sastanem sa te dvije delegacije i da čujem koja je nova politika u suradnji vlade Sudana i Europske unije. Ja sam iznio e, svoja zapažanja i svoje strahove. U ime milijuna e, žrtava odnosno žrtava nasilja i onih koji su preživjeli nasilje u Darfuru i rekao sam da se mi ne protivimo suradnji među zemljama. Legitimno je pravo evropskih država surađivati sa vladama diljem svijeta o hitnim pitanjima, na primjer kao što su migracija i borba protiv terorizma ali pod uvjetom da to ne bude na štetu osjećaja i strahova žrtava genocida. Europa se opredijelila za određena načela. Na primjer, da ne ulazi u kompromise sa genocidnim pojedincima imamo situaciju gdje su notorni počinitelji genocida i zločina protiv čovječnosti još na slobodi. Govorimo o miru, ali neće biti mira bez pravde ako se počinitelji ne izvedu pred lice pravde. Ovaj sastanak mi je dao priliku da vas podsjetim na to. Ovo nije pritužba, nije da nekoga krivim, ali vas želim podsjetiti na ono za što ste se opredijelili, što se obećali, da ne odstupite od svojih načela. Ljudi u Sudanu žele čuti pojašnjenja s vaše strane. Zašto možete surađivati s vladom koja još uvijek čini genocid i koja ne provodi pravdu? Ovo mi je bila prilika da vas na to podsjetim i gospođo, ja sam imao e, odgovor, reakciju od svih vas. Postoji odgovornost da se ne zaborave i ne zanemare žrtve iz Darfura. A zadnje što želim spomenuti je obećanje genocidnoj vladi da će dobiti novac iz Europske unije. Taj novac će definitivno raditi protiv interesa naroda. Taj će novac završiti u Rusiji i Kini. Njime će se kupovati vojni helikopteri, i vojni avioni koji će se koristiti protiv naroda u Darfuru. To je kao da potičete kriminalce da nastave činiti genocid. I konačno želim reći ovo. Europa odnosno Europski parlament preko naše mreže može poboljšati rezultate koje postižu dobitnici u raznim zemljama. Hvala vam što ste mi dali ovu priliku. Hvala i vama. Molim prevoditelje da dodamo još 10 minuta da čujemo zadnja tri dobitnika koji su ovdje. Hvala vam na ovome. E, sljedeći je Ali Ferzat iz Sirije, dobitnik 2011. godine. Ali što vi e, nosite sa sobom sa ovog sastanka? Hvala. Hvala što ste nam eh, dali nešto više vremena kako bismo mogli objasniti što ova nagrada znači za nas. Ovo nije samo nagrada sama po sebi. Ta nagrada ima i određenu praktičnu vrijednost, a tu vrijednost eh, moramo stalno naglašavati. Ali Znajte da dobitnici nagrade se često nalaze pred e, određenim poteškoćama, da e, su nekada i njihovi život, da je njihov život ugrožen. I upravo zbog tih prepreka koji stoje pred njima, njihova a kada govorimo o preprekama, smatra, govorim i o tome da njihova vlada vrlo često te dobitnike nagrade smatra kao opasne elemente zbog toga što su oni ti koji otvaraju oči drugima. režimi u arapskim zemljama veoma često na negativan način gledaju na dobitnike ove nagrade. S druge strane, imamo društvene mreže. Društvene mreže koje, kojima se služe i ekstremisti, kojima se služe i diktatori, a vrlo dobro znamo da te društvene mreže funkcioniraju u skladu s određenim pravilima kada neka osoba otvori profil na Facebooku, trebala bi poštovati te, ta pravila, ali najčešće ekstremisti to ne rade i zato trebamo tražiti od Facebooka da zatvori takve stranice na Facebooku. A s druge strane, mladi ljudi koji mogu otvoriti oči drugima mogu se služiti tom društvenom mrežom kao platformom. Dobitnici nagrade Saharov moraju nastaviti e, boriti se za ljudska prava. Moramo nastaviti tu borbu i u okviru Europskog parlamenta, ali to nije dovoljno. Moramo se boriti protiv terorizma, protiv diktatorskih režima koji su jako dobro organizirani. Znate, kada sam govorio o zatvaranju stranica na Facebooku, moja stranica je zatvorena dva ili tri puta do sad. Što nam pokazuje da postoje problemi sa kojima se suočavaju dobitnici nagrade. Naš život e, nije lagan, ponekad e, imamo i zabranu odlaska u neku zemlju zbog problema u Siriji. Na primjer, ljudi žele poslati svoju djecu negdje drugdje, bilo da se radi u, o Europskoj uniji ili drugim arapskim zemljama. A e, oni koji se bore za ljudska prava su često meta ucjene ili prijetnji, te stoga moraju poslati obitelj u neku drugu zemlju. Tako da aktivisti i borci za ljudska prava dosta vremena moraju provesti organizirajući e, svoj život i život svojih bližnjih. Stoga smatram da ti ljudi, ovdje ne govorim samo o dobitnicima nagrade, već i o svim drugim ljudima koji se bore za slobodu izražavanju, za umjetnost, za kulturu. E, svim tim ljudima moramo dati prostor da djeluju. Zato nas pozivam sve da razmišljamo, ali da razmišljamo glasno. Ja nisam za tihu diplomaciju, kao što sam to rekao. Mislim da trebamo uložiti dodatne napore kako bismo imali utjecaja na međunarodne organizacije i vječe sigurnosti UN-a da bi se zaista primijenili sporazumi koji su potpisani i e, da bi se primijenili odredbe povelja koje su temelj tih institucija. Mnogi ljudi moraju bježati iz svoje zemlje i to upravo zbog toga što međunarodna zajednica ili međunarodne organizacije nisu e, u stanju pružiti im zaštitu koja im je nužna. da je to pitanje riješeno, onda e, svi ti ljudi bi imali mnogo više vremena koji bi mogli posvetiti borbi za ljudska prava. Hvala. Puno hvala na ovim razmišljanjima o društvenim medijima i to što ste rekli da su teroristi i kriminalci često bolje organizirani. Sada Vitali Ponomarev, u ime organizacije Memoriala, dobitnika 2009. E, koji su vaši komentari? Hvala na riječi, bit ću kratak. Prvo, ovo je bila vrlo korisna razmjena mišljenja čuli smo iz različitih dijelova svijeta i ta je razmjena bila vrlo plodna jer nam pomaže sagledati što se događa kod kuće i kako su naše situacije slične onima u drugim zemljama. Ne želim ponavljati ono što sam ja već rekao ili što su drugi već rekli, ali možda bismo se mogli više baviti pojedinačnim slučajevima, osobito kad je riječ o ljudima koji su u zatvoru, osobito ako je riječ o dobitnicima nagrade Saharov. U potpunosti podržavam prijedlog kolegice iz Belarusa da razmotrimo e, zakone e, e, protiv ekstremizma u bivšim sovjetskim republikama, ne samo u Rusiji, već u onim državama koje kopiraju rusko iskustvo i koje na taj način postrožuju svoje zakone na temelju rasprave koje smo vodili danas ovdje, ali i e, obzirom na priljev izbjeglica u Europu, to bi mogla biti tema za buduće rasprave. Možda kad je riječ o međunarodnim institucijama, one nisu onoliko učinkovite koliko su mogle biti, kad je riječ o zaštiti skupina ljudi koji su u vrlo opasnim situacijama. U Rusiji se to odnosi na primjer na izbjeglice iz Uzbekistana e, koje su sada izgleda zaboravljene. Možda je to mala grupa, samo stotinjak ljudi, ali oni bi mogli biti kidnapirani u Rusiji i vraćeni u Uzbekistan. E, povjerenik e, Landsberg eh, ne obraća pažnju na te izbjeglice zato što se težište premjestilo na one iz Sirije. Ali ne smijemo zaboraviti te male manjine kojima je potrebna zaštita imamo i izbjeglice e, koje bježe od strašnih režima, uključujući onaj u Turkmenistanu. E, imamo jednu obitelj koja je uspjela pobjeći iz te zemlje u Europu, ali smo morali e, iskoristiti sve moguće veze, angažirati sve moguće institucije. Ako bi ponovo došlo do takve situacije, bit će jako teško pomoći tim ljudima zato što Rusija nije sigurna sigurna zemlja za ljude koji moraju bježati iz svojih država. Dakle, to su sve teme za buduće rasprave. Puno hvala. E, do, ima tu dobrih ideja pogotovo kad govorite o zakonima e, protiv terorista e, u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Na kraju Estaf Hajdar, ako ste vidjeli novine Liberaciono danas, tamo je veliki e, vaš portret. Dakle, Rajf Badavi je dobitnik nagrade, a kao njegova supruga što biste vi još rekli na kraju? Najprije želim reći da sam zaista ponosna što sam danas ovdje sa vama. Želim se zahvaliti Europskom parlamentu, Europskom parlamentu koji mi je uvijek eh, davao nadu E, i želim se zahvaliti svim zastupnicima koji nisu zaboravili Raifa. E, gospođo predsjedavajuća i vama se želim zahvaliti, zahvaliti se vašem klubu zastupnika, zelenima, zahvaliti se Austriji i e, hvala što svakog petka nas podsjećate na situaciju mog supruga. Znam da se ulaže dosta napora u oslobađanje mog supruga i da ga niste zaboravili, ali s obzirom na to da ste mi dali riječ, želim reći da možda možemo e, kontaktirati e, saudijsku vladu. Vrlo dobro znate da za vrijeme Ramazana često dolazi do pomilovanja. E, kralj može odlučiti da pomiluje određene zatvorenike za vrijeme Ramazana. I mislim da bi to bila dobra prilika da organizirate posjet vlade vladi Saudijske Arabije kako biste govorili o Rajfu i kako biste govorili o drugim zatvorenicima koji su zatvoreni samo zbog toga što su imali drugačije mišljenje od vlade. Nelson eh, Mandela eh, je također eh, tražio oslobađanje. Mi smo htjeli tražiti da se ujedine napori i Europskog parlamenta i E, drugih vlada kao što je na primjer e, ministar e, vanjskih poslova iz Kanade koji je već rekao da će doći u posjet u Saudijsku Arabiju i možda bi bila dobra prilika da tada i zastupnici Europskog parlamenta dođu u isti u istom trenutku kako bi zajedno svi tražili da se Rajf oslobodi iz zatvora. Hvala. Thank you and, uh, Hvala. Ja ću sada vrlo brzo zaključiti. Mislim da je ovo ideja na kojoj trebamo raditi. Želim dodati da je i za mene ovo bila vrlo zanimljiva konferencija. Ona nas sve osnažuje u nastavku našeg rada. Mi ćemo vas povezati sa osobama iz stipendije Saharov koja počinje u lipnju. E, dobitnici stipendije mogu puno naučiti od vas, dakle mi ćemo njih povezati s vama i vas sa njima, ali će naš zadatak biti i još više međusobno povezati evropske institucije i službu za vanjsko djelovanje u komisiji. Naravno, treba vidjeti što se događa unutar Europske unije kako bi naš rad bio vjerodostojan a ne da nam neko kaže pa vi ne poštujete vlastita načela, zašto bismo to mi. Hvala vam što ste došli, hvala vam na sjajnom radu koji obavljate e, u ime nagrade Saharov, predsjednika parlamenta, e, svih nas u parlamentu, zahvaljujem svima vama, zahvaljujem i udrugama civilnog društva koji su ovdje i koje su važan stup u političkom poslu koji svi obavljamo, zahvaljujem i prevoditeljima, hvala.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 je